daljnju obradu odboru za pravna pitanja. E, od klubova zastupnika epp e p-a, Zelenih i Alda dobili smo zahtjeve za imenovanje novih zastupnika u odborima e, kada se ti, kada se izaberu novi članovi onda ćemo ih potvrditi.